Meine Damen und Herren. Dame i gospodo. Ovo je zadnji sastanak prije Uskrsa kojeg sada otvaram. Vjerojatno ste već čuli. Prije otprilike sat vremena izveden je samoubilački napad na zračnoj luci u Briselu, vjerojatno na check-inu od American Airlinesa. Najmanje 11 ljudi je pri tome izgubilo život. Time vidimo da je terorizam svugdje oko nas i upravo tamo gdje se i mi osobno zadržavamo kada E, pogledate u parlamentu, ovdje u parlamentu je puno otvorenih prostora s otvorenim prilazima. To je parlament gdje možete proći ispod njega kamionom s nekoliko bomba i kada bi se to dogodilo ne bi više ništa ostalo od našeg parlamenta. Iako sada ulažemo velik trud da taj problem riješimo ali to pitanje i nije samo u nadležnosti parlamenta. No, želim vas moliti da se sada dignemo u čast žrtvama ovog terorističkog napada.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 in the same hour at e, e, Evo, e, u prometnim nesrećama umiru ljudi svakog sata, najmanje 12 ih pogiba u prometnim ne znam, Mi sada odajemo počast teroristima. Kolega, glaube... Kolega, mislim da vaša primjedba nije umjerena. Prelazimo na glasovanje. Ima li vezano uz izvješće Albanija, Albanije još primjedbi? Dobro, slijedi glasovanje. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30, odnosno amandman 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis četvrti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44. Ne, ispričavam se. 40. Znači 40. za. Zajedno sa usmenim amandmanom protiv. Suzdržani usvaja se. 41. za, protiv, suzdržani, odbija se. 42. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Kako ćete onda glasati sa da ili ne? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno 28 naspram 27 glasova. Kompromis peti za. Protiv suzdržani usvaja se. Šesti kompromis sa usmenim amandmanom Sekenštajna. Gospodine predsjedavajući u dogovoru sa gospodinom Kukanom iz EPP-a želimo and its enforcement izbaciti ove tri riječi, zato što ne želimo izazvati dojam da potpuna provedba ovih reformi može započeti tek nakon procesa nakon što je završen proces pregovaranja. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis sedmi. O šestom smo upravo glasovali, znači šesti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Zatim kompromis sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis osmi. Za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Zatim kompromis deveti. Za? protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 10 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 11 za, protiv suzdržani usvaja se. 91 za, protiv suzdržani usvaja se. 92 za, protiv suzdržani usvaja se. 93 za, protiv suzdržani odbija se. Zatim dalje, 94. za, protiv, suzdržani, odbija se. 95. za, protiv, suzdržani, odbija se. 96. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim 99. ne, 98. za, protiv, suzdržani, odbija se. 99. za, protiv, suzdržani, odbija se. 100. za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se sa 23, trideset 31. Sto 101. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 103. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 104. U dva dijela. Tko je za prvi dio? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Tko je za drugi dio? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 12. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 13. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Zatim amandman 116. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 117. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 118. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 119. za, protiv, suzdržani, odbija se. 120. za, protiv, suzdržani, odbija se. 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim usmeni amandman 3. Ko je za? Protiv? Provjera. Glasovanje je zatvoreno. I amandman je usvojen sa 36 naspram 20 glasova. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 135 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za, protiv, Znači, gospodine Picola, usvojeno. Kompromis 16. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 17. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 162. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 173. za, protiv, suzdržani. Ne, ispričavam se, 163. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 5 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 6 za, protiv, suzdržani, odbija se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Provjera. Znači deseti. Usvaja se 32 naspram 23. Znači, dobro sam rekao. Usvaja se. Kompromis prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis dva. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman prvi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Tri za protiv, suzdržani, odbija se. Elektroničko glasovanje o cijelom paketu. Glasovanje je zatvoreno. znači četiri suzdržanih. Sada prelazimo na izvješće o Bosni i Hercegovini. Gospodin izvjestitelj, imate li nešto za reći? Gospodin izvjestitelj, nemate. Opće meni ne sluša. Sada prelazimo na kompromis broj 2. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim amandman 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Ali mislim da se usvaja. Glasovanje je zatvoreno i usvojeno sa 30 naspram 25. Da, izvolite. Gospodine Preda, imate što za reći? Gospodine predsjedavajući, upravo smo saznali da je došlo i do eksplozije u metrou u Briselu, u podzemnoj željeznici. Trenutačno se nalazimo u vrlo opasnoj situaciji. Žao mi je da je došlo do svega ovoga, no očito je došlo i do eksplozije u podzemnoj željeznici.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 Trebamo nastaviti sa glasovanjem i trebamo se držati dnevnog reda. Zamolio bih tajništvo da se konzultira s nekim tko nam može dati podrobnije informacije, možda nekoga iz sigurnosnih službi, da dobijemo među izvješće o službenim događajima. Može tako? U redu, onda ćemo tako nastaviti. Gdje smo ono stali? Znači, Slijedi kompromis 3 za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. Amandman 37. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Znači 38. za. Protiv. Suzdržani. Usvoja se. 39. za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 usvaja se sa 31 naspram 27. 65. za, protiv, znači još jednom, 65. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani, usvaja se. 66. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo na 67. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Prvi dio tko je za? Protiv? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 69. za. Usvaja se. 70. za. Usvaja se. Kompromis 8. za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 9. za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis deseti za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis jedanesti Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi amandman 109. prvi dio. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio isto. Ako je za drugi dio, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje je zatvoreno. i usvojeno sa 29 naspram 26. Kompromis 12. Tko je za? Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 13. za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 14. za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 15. za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 16. za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 17. za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 144. za. Protiv suzdržani usvaja se. 145. za. Protiv provjera. Ali mislim da je usvojeno. Ja bih vas molio da se unatoč ovog opterećenja zbog loših vijesti uključite u glasovanje. Ja također imam poteškoća s koncentracijom jer su moje misli negdje drugdje, ali ako nećete svi glasovati, ne mogu procijeniti kakva je većina. Glasovanje je zatvoreno. I usvojeno sa 31 naspram 24. 145 za, protiv, suzdržani. EPP više ne sudjeluje u glasovanju. Tko je za 145. amandman? Ponavljam. Tko je protiv? Tko je suzdržan? Odbija se. 146. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 148. za. Protiv, suzdržani, odbija se. 147. za. Protiv, suzdržani, usvaja se. 149. za. Protiv, suzdržani, Odbija se. 150. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 151. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 152. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 153. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 154. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 18. za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 19. za, e, pardon, 158. za, protiv, suzdržani, Provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno sa 32 naspram 21. E, zatim pet Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 19. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 169. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Zatim amandman četiri za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5 sa usmenim amandmanom. Tko je za? Gospodine Kan, izvolite. E, protivim se ovom usmenom amandmanu. Ovaj amandman ne dodaje ništa. Then we have to vote about amendment 5. Onda moramo glasati o amandmanu 5. Ko je za amandman 5? Protiv, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Glasovanje je otvoreno. Upravo smo čuli da se dogodila još jedna eksplozija na Šumanu. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se sa 27 naspram 26. Broj 6. Za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Broj 7 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Broj 8 za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis prvi za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 13. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 14. za protiv, suzdržani, usvaja se. Jedan i dva. Tu imamo jedno neobično suglasje McAllister i Pet, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim elektroničko glasovanje. Glasovanje je zatvoreno. Ja, und ich möchte die Sitzung Sada ćemo napraviti stanku od pet minuta i zamolio bih koordinatore da dođu k meni na dogovor. So there was another attack between the Truman and the Malbec. It's coming closer. The entrance to this building is closed. Uh, ulaz u zgradu je zatvoren izvana. U kontaktu smo uh, sa glavnim tajnikom koji će nas obavijestiti što da radimo. Uh, predlažem da uh, još imamo pet minuta pauzu jer moramo nazvati naše putničke agencije kako bismo sredili naše putne aranžmane. Hvala. Za pet minuta ćemo opet početi. Hvala.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 that also by my mobile does not work. I cannot reach anybody. Is it a uh, mobile? Izgleda da ni sustav uh, mobitela ne radi. Uh, nisam nikoga uh, mogao nazvati. Deset dva za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi 65. za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se su 26 naspram 22 glasova. 66 za, protiv, suzdržani, Provjera. Glasovanje je zatvoreno. I odbija se sa, e, pardon, usvaja se sa 24 naspram 28. Znači 24 za, 28 protiv. Znači odbija se. Kompromis četvrti za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim amandman 82. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Usvaja se. Znači, 83. za, protiv, suzdržani, odbija se. 87. za, protiv, suzdržani, provjera. Izgleda da socijalisti nisu složni. Glasovanje je zatvoreno i usvaja se sa 33 sedamnaest 17. 87. Protiv. Molim. Aha, znači 90. pardon. Tko je za, protiv, suzdržani? Odbija se. 92. za, protiv, suzdržani? Odbija se. 94. za, protiv, suzdržani? Odbija se. 95. za, protiv, suzdržani? Usvaja se. 96. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Mislim da se usvaja. Glasovanje je zatvoreno. I odbija se sa 18 naspram 33 glasova. Kompromis peti protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 119. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zatim slijedi amandman 136. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Znači 141. Zatim 142. u dva dijela, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, za, Znači, 142. sastoji se od dva dijela. Znači, prvi dio i drugi dio. A drugi e, kritizira do. Protiv, suzdržani. Provjera. Glasovanje je zatvoreno. I odbija se sa 13 naspram 38. Kompromis 13. tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zatim 157. amandman. Tko je za? Protiv? Čini se da je sada glasovalo samo 10% zastupnika. 157. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 158. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 178. amandman. Za? protiv, suzdržani, još jednom. Znači, 178. Tko je za? Tko je protiv? Usvaja se. 182. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Glasovanje je zatvoreno. I odbija se sa 25 naspram 26. 188. za. Ne, ispričavam se, 183. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provera. Glasovanje je zatvoreno. I usvaja se sa 29 naspram 22. 188. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 190. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Sto devedeset prvi za. Sto devedeset provjera. Ponavljamo dakle provjeru za sto devedeset. vote information it's not voting. It's not nominal, no? No. no, Okay. 26 votes adopted. 26 usvaja se. 191 za, protiv, suzdržani. Ne provjerimo, nisam sasvim siguran. rejected. Odbija se. 194 za. Protiv. Suzdržani odbija se. Kompromis 9 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 211 za. Protiv. Suzdržani. Čini mi se, rekao bih, usvojeno. closed. Usvaja se baš kao što sam rekao. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 245. za, protiv, suzdržani. Od, odbija se. 247 razdvojeni glasanje. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Provjerimo, ipak teško je procijeniti. Dva, četiri, sedam. Dakle, pa samo po dijelovima. Ovo je prva točka. Zatvara se četiri 247, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvojeno. E, provjera ipak, molim vas. Ne, odbijene. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 264. za, protiv, suzdržani, odbijen, odbijeno. 267. za, protiv, suzdržani, provjerimo. Dakle, 267. Zatvara se glasanje. Usvojeno sa jednim glasom razlike. Kompromis 12. za, protiv, suzdržani, usvojeno. Djesto osamdeset treći za, protiv, suzdržani. Čini mi se usvojeno uz malu razliku, ali da provjerimo. Jer dosta smo podijeljeni tu. Znači 283. Zatvara se. Da, ovaj put je odbijen sa jednim glasom razlike. Amandman 289. za. Protiv. Suzdržani. Ja se ispričavam, ali moram jednostavno provjeriti. Dva, dva glasa, dakle zatvara se glasanje. Opet odbijen sa jednim glasom 25 naprema 24. Amandman 292. za, protiv, suzdržani. Opet brza elektronska provjera. Nikad do sad nismo bili ovako podijeljeni, čini mi se. Zatvoren glasanje. Odbija se. Amandmani 293. i 294. za. Protiv. Suzdržani odbijen. 295. za. Protiv. Suzdržani. Moram opet provjeriti, doista se ispričavam. Nije mi baš sasvim jasna slika. Znači 295. usvojen s jednim glasom razlike 24 naprema 23. Amandman 296. Ne, u redu. 295. Dakle, amandman gospodina Pejona usvojen jednim glasom razlike. 296. Amadman gospodina Preda, koji je za, protiv, suzdržani usvojeno. 299. za, protiv, suzdržani, Provjerujem, molim. Usvojeno s dva glasa razlike. Amandman 302. za, protiv, suzdržani, kako vam se čini, a ipak provjera. 302. 302. Znači amandman 302. Amandman Zala. 24 za, 23 protiv, usvojeno. Amandman 305 za, protiv, suzdržani. Provjera, molim. Rejected. Odbijeno 29 naprema 20. Amandman 306 za. Protiv. Suzdržani. Čini mi se usvojeno. Želite provjeru? U redu. Znači, amandman 306 biti koferan. Ne, ovaj put je odbijeno s četiri razlike. Amandmani 307 i 308 zajedno. E, je za? Protiv? Suzdržani i odbijeno. Amandman 309 za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 310 za? Protiv suzdržano usvojeno. 311 za? Protiv suzdržano usvojeno. 312. za, protiv, suzdržani. E, gospođa Gomez, ipak ćemo provjeriti. Close. Zatvoreno glasanje. 23 protiv, 22 za odbijeno. Amandman 313. za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 12. za, protiv, suzdržano, usvojeno. Amandman 331. za, protiv, suzdržano. Provjerimo ipak, molim vas. Zatvoreno glasanje. Usvojeno. 332. za. Protiv. suzdržana Odbijeno. 333. trideset tri Tko je za? Tko je protiv? Provera. Glasovanje je zatvoreno. Odbija se 20 naspram 30. 335. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 336. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se sa 25 naspram 22. Kompromis 12b, novi. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 339. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 13. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 360. Tko je za? Znači, tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Znači, 17 za, 31 protiv. 361. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Kompromis 15. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 368. Tko je za? Protiv, suzdržani, provjera. Znači Klasovanje Glasovanje zatvoreno, odbijeno sa 18 naspram 28. 371. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 376. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 377. za, protiv, suzdržani, odbija se. 378. za, protiv, suzdržani, još jedan puta, znači 378. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 379. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 381. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 380. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 382. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 383. Za. Protiv. Provjera. Glasovanje je zatvoreno i odbijeno sa 20 naspram 26. 384. za, protiv, suzdržani, odbija se. 385. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 386. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 387. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 388. za, protiv, suzdržani, odbija se. 389. za, protiv, suzdržani, još jedan puta. 389. za, protiv, provjera. Mislim da su neki dva puta glasovali. i usvaja se sa 28 naspram 20. 390. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 391. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 392. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 35. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis treći. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 48. Za. 48. Znači za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 49. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 50. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 51. za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 56. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 57. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 59. za. Protiv. Suzdržani. Provjera. Glasovanje je zatvoreno. Usvaja se 27 naspram 21. 60 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Prvi za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Dva za. Protiv. Suzdržani odbija se. Provjera. Glasovanje je zatvoreno. I usvaja se 26 naspram 24. 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Deveti za, protiv, suzdržani, provjera. Glasovanje je zatvoreno i usvojeno sa 28 naspram 22. Deseti za, protiv, suzdržani, Usvaja se. 11. za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 9.1 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 9.2 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 9.3 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 9. 5 za. Protiv suzdržani, usvaja se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Elektroničko glasovanje u paketu, glasovanje otvoreno. Grand Mufti da? Hm? Is the Mufti here? Sheksha. I have to know whether I can continue. Die Abstimmung ist geschlossen. Glasovanje je zatvoreno. Der Bericht ist angenommen mit Izvješće je usvojeno sa 33 za i 14 protiv i jedan suzdržan glas. Čestitam kolegici.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 Gur wollte noch eine Bemerkung machen. Aha, evo, ima još jedna primjedba. Samo da vas izvjetim da je Nigel već iznio izvješće o um, manjinama. The grand mufti has not arrived, that we... Veliki muftija nije e, stigao, pa toga, stoga predlažem da pređemo na točku dnevnog reda o Tunisu. Uvod, izvolite. Presidente, eh, io capisco ovviamente... Eh, predsjedniče, vred, eh, da kako eh, da... Razumijem kakva je situacija i promjene do kojih bi moglo doći zbog dnevnog reda s obzirom na sva današnja događanja, ali nisam baš siguran da li bi možda izvjestitelj u sjeni htio također sudjelovati, odnosno ne znam je li on ovdje. Možda bi prvo trebalo provjeriti da smo ovdje svi koji su za ovu točku zainteresirani, inače ćemo imati raspravu koja neće imati nikakvog efekta, odnosno neće imati smisla. Dakle, ako ljudi koji su relevantni za tu točku nisu prostori, stvari nema smisla da to radimo. wir jetzt Tunisian of... Dobro, onda možemo odgoditi Tunis e, za sastanak nakon uskrsa, gospodine Castaldo. Ili ćete sada dobiti vrijeme za svoje izlaganje ili će se to dogoditi nakon uskrsa. Kako želite? What is your decision? kako ste odlučili. Dakle, možete učiniti to sada, no ako ne napravimo danas, onda nećemo tu uopće danas raspravljati, nego će biti na dnevnom redu nakon uskrsa, jer nećemo imati poslijepodnevnu sjednicu. E, ja e, ne znam šta bih vam sad rekao, dakle ako ne možemo e, kasnije onda bi možda mogli to sada napraviti, ali ne znam koliko to ima smisla ukoliko nas je svega nekolicina ovdje. Ništa, onda to otkazujemo pitanje, dakle točku s Tunisom, a veliki muftija je sada ovdje, ali je pred glavnim ulazom, imamo određenih problema s njegovim ulaskom, dakle jednostavno predlažem popite kavu i onda će nam nakon toga e, doći veliki muftija i vratit nam se. Hvala. Stay here, the Grand Mufti is ne, evo, nemojte ni e, odlaziti na kavu, molim, ostanite u prostoriji jer veliki muftija je ušao, biti će s nama za nekoliko sekunda. So we will start again immediately. Dakle, vrlo skoro ćemo iznova započeti s radom.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 Sada prelazimo na točku desetu dnevnog reda. Drago mi je da, je danas s nama ovdje veliki muftija iz Egipta je došao k nama u ovim teškim vremenima i u teškim trenucima. Mislim da će ovaj razgovor s biti od velikog značaja u vašoj prisutnosti s obzirom na ove terorističke napade sada u Briselu želim naglasiti da nas to neće spriječiti u našem radu i držat ćemo sjednicu o Islandu. Ne smijemo zaboraviti o islamu, <laughs> ispričavam se, ne smijemo zaboraviti da su 90% e, žrtava upravo muslimani. I zato mi je jako drago da ste danas ovdje s nama i da možete iznijeti svoje mišljenje, da iznađemo zajedničko rješenje kako ćemo mirno riješiti ovu krizu. A to naravno možemo samo kroz suradnju, kroz suradnju između vas i nas. I želim podsjetiti na to da sve tri monoteističke religije, da su to sve tri monoteističke religije, znači kršćanstvo, islam i, i židovstvo. I moramo sada nadići ovu situaciju kako bi osigurali miran život i zato me jako raduje razgovor danas s vama. Puno hvala što ste nam došli. Evo, izvolite, imate riječ.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 a to je pozdrav e, mira. E, neka mir bude s vama. E, na početku bih u prvom redu najtoplije zahvalio na ovom pozivu i na prilici koja mi je dana da se danas ob, obratim vama i to po drugi puta. Bio sam ovdje pred godinu dana. A u trenutku kada se suočavamo sa zajedničkim izazovima. To nas obvezuje na dijalog i e, izravnu interakciju. Um, u ovoj raspravi dozvolite mi da naglasim nekoliko točaka ko, koje će nadam se obogatiti naš dijalog i raspravu. Dozvolite mi da najprije kažem da i ja i cijeli slobodni svijet, dostojanstven svijet, osuđuje kategor, kategorički i bez rezerve o, ove terorističke akte. Teško je naći riječi e, kako bismo opisali ove napade koji se događaju danas ujutro. Mi smo nesretni smo, šokirani smo i ne nalazim riječi koje bi mogle izraziti ono što osjećam. Ovaj terorizam E, koji pogađa danas e, pogađa nas sve, e, ne samo ljude u Belgiji. Pred nekoliko dana se to isto dogodilo u Egiptu. Egipat je također bio meta. 18 vojnika su napadnuti, ubijeni od strane terorista. E, terorizam ne poznaje te granice ni nacionalnost, ne poznaje zemlju. On nas pogađa sve. On pogađa Europu, Sjedinjene države, Afriku, e, širi se cijelim svijetom. i zbog toga moramo ujediniti snage i napore. E, Krajenje je vrijeme da radimo ruku pod ruku. Ovo je pravi trenutak da počnemo raditi zajedno, da uklonimo ovaj fenomen danas više nego igata, ikada prije. E, žalosni smo zbog ovih događaja. Koji je učinak e, što su učinili te žrtve? Dakle, mi snosimo zajedničku odgovornost, moramo zajednički raditi. Bio sam prisutan u Davosu e, na e, gospodarskom sametu E, svjetskom gospodarskom samitu i tamo sam govorio o toj zajedničkoj odgovornosti. Prorok kaže, e, je poslan svima nama, on nam je svima dao primjer, primjer je dao cijelom čovječanstvu. E, znamo koliko trebamo njegove poruke mira cijelom čovječanstvu. Primjer je sljedeći E, prorok je dao primjer za e, ovaj put kojima svi moramo ići. E, primjer ovog broda, ove arke, ne možemo trpjeti one koji žele taj, tu zajedničku arku potopiti. Taj brod moramo štititi i očuvati prorok kaže o tom e, brodu da je e, njegova zaštita zajednička odgovornost. Svi živimo na ovoj planeti, zajedničkoj planeti i e, moramo zaštititi naš planet protiv terorizma. Mm, dakle, moramo se boriti na svim razinama <clears throat> Uložit ćemo sve što možemo, velike napore da e, uništimo taj e, terorizam. Mi, vjerski ljudi, ljudi vjere, <clears throat> se borimo na intelektualan način. Uhibu protiv terorizma. htio bih izraziti podršku s onome što je rekao predsjednik. Ovi događaji ne smiju utjecati na odnos muslimana sa drugim e, vjerskim zajednicama i e, narodima Europe. Svi smo na istom brodu. Terorizam i mi e, muslimani smo bili e, žrtve e, terorizma i to mnogo veće žrtve nego druge zajednice. Mi smo prva meta terorizma i užasno patimo zbog ovih događaja. Ono što je već rečeno, kad studiramo islam, E, knjigu petu. Ja sam studirao i druge vjere, Stari zavjet, Novi zavjet i tako dalje. Sve poruke su bez sumnje i su e, e, poruke koje osuđuju terorizam i koje nas pozivaju na suživot. Treće, mi kao ljudi vjere smatramo da je naša odgovornost da širimo e, e, dobru viziju e, islama. To jasno razumijevanje islama će nam pomoći da stvorimo suživot i da si uzajamno pomažemo. Naš današnji sastanak ide u tom smjeru on jača našu vjeru da smo tu, da osudimo terorizam, da osudimo ovo što se događa danas. osuđujemo terorizam e, bilo gdje se on događao i bilo tko ga počinio. Moramo dati drugu viziju, e, jasnu viziju islama. Danas je svijet žrtva ovaj, e, ovog bića terorizma. To ponavljam, moramo si uzajamno pomagati i zajednički suzbijati ovaj fenomen. Ja koji sam na čelu uh, u, u to je najbolji način da proglasimo neke stvari. Neki ljudi instrumentaliziraju interpretacije islama kako bi e, tjerali dalje svoju, svoje vlastite planove, svoju vlastitu agendu i kako bi našli izliku za ono što rade. E, terorističke, ekstremističke tenen, tendencije, njihove en, e, interpretacije, njihova pogrešna fatva. I, i, oprostite, e, e, treće, htio sam reći da EFTA koji je najviša vjerska instanca u eh, Egiptu koja se snažno bori na intelektualnom planu protiv terorizma. Eh, pojašnjavajući, interpretirajući pošteno eh, i ispravno sve te tekstove, na taj način zaštitimo naše mlade ljude Moramo biti pro, proaktivni kako bismo se borili protiv e, ovog e, diskursa e, koji nam daje daješ. Stoga smo ustanovili jedan, jednu promatračnicu, observatori, kako bi smo potvrdili ono što kaže znanost i pravilna interpretacija islama. Mi, mi smo posvećeni e, borbi protiv ove propagande i protiv ovih predrasuda. E, to moramo raditi, to je jedan od stupova rješenja. Vjerujemo čvrsto da ove ideje koje mi zastupamo da su to e, dijelovi rješenja. Koristimo e, tehnologiju informatike e, i socijalne medije u raznim jezicima kako bismo razgovarali sa svijetom, kako bismo odgovarali na razna pitanja, kako bismo dali odgovore. Mm, kako bismo se borili protiv onih koji loše interpretiraju islama. Mi smo prisutni na Facebooku, imamo i elektronsku stranicu Dara Efta koja objavljuje videe na deset jezika. Imamo i elektronsku stranicu koja naslovljena Daješ pod povećalom. E, E, I to radimo na engleskom i na arapskom. E, dakle, do, stranica je dostupna na dva jezika. E, stranica ima za cilj suzbijanje loših interpretacija islama. Mi također objavljujemo elektronske novine na engleskom. Ta, te engleske novine E, zove se pasira arapski što znači jasno gledanje, jasna vizija. E, e, I tisuće fatva su prevedene na engleski, njemački i francuski. Cilj je da odgovorimo na ove prijednje i da da suzbijamo ove loše interpretacije islama. I izlike eh, koje danas koristi ekstremizam, mm, mm, te izlike nisu povezane sa eh, vjerskim naukom, vjerskim učenjem. Eh, trebamo E, sve e, tumačiti znanstveno i detaljno kako bismo našli odgovor na ovaj fenomen koji prijeti e, cijelome svijetu. Dozvolite mi da kažem da islam koji smo mi naučili, koji je osnova našeg obrazovanja, ima poruku mira. On govori o dobroj volji prema drugima, ona, e, to je tradicija proroka. Oni koji su milostivi prema drugima e, će uživati istu milost na ovome svijetu. Prema e, i evo to je način na koji govori prorok on polazi od muškarca od i žene i, i nadamo se da ćemo svi shvatiti ovaj dijalog sve vjere se u tome slažu sve e, vjere kažu da je život svet naravno nije dovoljno da kažemo uvijek da je e, islam e, vjera mira Mo, moramo raditi i na terenu i e, ja bih se ovdje referirao na jedan problem s kojim se suočava vjerska zajednica, a to je e, problem autoriteta e, religije. A i problem nekih vlasti E, državnih organa neke stranke koje se prave koje mm, se e, prave autoritetima islama vla e, vrata su otvorena takovim lažnim interpretacijama i zbog toga trebamo se svi zajedno boriti protiv tih ekstremista koji će su si prisvojili pravo da interpretiraju e, e, i to krivo interpretiraju islam a to nema nikakve osnove u našoj vjeri cilj je terorista da šire kaos u svijetu kao što znate, Egipat e, živi u vrlo, vrlo teškoj situaciji i stoga svi moramo širiti dobru e, verziju e, suživota koegzistencije. E, ne smijemo osuđivati islam i vjerovati ekstremistima. Egipat želi potpunu transparentnost E, nakon izbora Egipatskog parlamenta kako bismo išli naprijed u ovoj situaciji. Svi gledaju Egipat kao izvor i srce e, Bliskog istoka. E, to je stup Bliskog istoka. Kao Egipćani moramo biti odgovorni i boriti se protiv napada. E, e, s obzirom na regionalnu ulogu Egipta e, moramo stabilizirati internu situaciju u Egiptu. Demokracija, kao što znate, jedna od osnova demokracija je dioba vlasti između izvršne, sudbene i vlasti i na tome mi radimo u e, Egiptu kao i e, diobu države i vjere. Mi, moram, mi se moramo boriti protiv neznanja, protiv e, radikalizma. Mi moramo dati dobro obrazovanje kao Dar fatva Fatwa koja je najviša instanca vjere u Egiptu, moramo E, pomagati u tumačenju e, dobre fatve, korektne fatve, kako bismo pomogli našoj vjeri i cijelom svijetu, nezavisno od kulture i regije. Svi moramo ići prema e, suživotu. Zahvaljujem još jednom na prilici da vam se ovdje obratim. Hvala. Hvala lijepa vaša ekscelencijo, veliki muftio, što se obraćate po drugi puta našem odboru u ovim izuzetnim okolnostima. E, zahvaljujem na ovoj e, snažnoj osudi terorističkih akata u, u Briselu na aerodromu i u metrou. E, shvatili smo vaše glavne poruke i vaš čvrsti stav protiv terorizma i protiv radikalizma. Mnogi će kolege sudjelovati u raspravi. E, mi ćemo sada e, otvoriti prvu rundu pitanja, a onda ćete vi imati e, priliku da odgovorite na sva pitanja. Ja ću prvo dati E, riječ o mom prijatelju Alozu Peterleu iz slovenskog EPP-a. Hvala lijepa. Vaša ekscelencijo, e, zahvaljujem u prvom redu na vašoj solidarnosti, solidarnosti koju ste danas izrazili ovdje. E, zahvaljujem i na onome što radite u, u vašoj instituciji E, mir je vrijednost koju dijele sve vjere. Da, ali problem je da oni koji e, zloupotrebljavaju e, vjeru ne vole dijalog i daju nam krive fatve. To je još jedan razlog zbog kojeg smo razvili interreligiozni dijalog. Spomenuli ste e, razlike između islama i nekih drugih vjera. Mislim da je jako važno da e, se dijalog nastavlja i unutar samog islama, ne samo između islama i drugih vjera. Kako vi vidite mogućnost za više internog dijaloga između e, raznih struja u islamu? Mm. Sada ću dati riječ gospođi Gilde. Hvala lijepa, ekscelencijo. Hvala vam lijepa na vašem izlaganju i na vašim ohrabrujućim riječima e, solidarnosti. Htjela sam e, ukazati na dvije stvari E, napetost između sunita i šijita. To je veliki problem. E, taj se jaz e, koristi u mnogim sukobima u regiji, ako pogledate Siriju, Jemen, Irak i tako dalje. Na mnogim mjestima u Europi imamo odlične odnose E, između tih e, dviju zajednica. Koju ulogu vidite, vidite zakaza kao e, glavnu instituciju sunita da širi utjecaj i u Egiptu i u cijelom muslimanskom svijetu, da se premosti taj jaz i, kako možemo poticati suživot i E, suzbijati sukobe. E, e, druga tema je kako možemo osigurati da je polo, da položaj žena u Egiptu i drugdje bude bolji. To je nešto što bismo željeli vidjeti. Ja sam nedavno bila u Egiptu i brine me položaj žena koji e, nazaduje možda u Egiptu. Kako gledate na ulogu Asel Hale u, kao glavne obrazovne institucije? Kako o, e, to može promijeniti stavove prema ženama? E, hvala predsjedniče. To je prvo puta da uzemam riječ u ovoj zgradi. U prvom redu bih e, želio e, izraziti sučut e, svim obiteljima žrtava ovog strašnog terorističkog akta kojemu smo svjedočili danas. Nastavit ću na poljskom, pa molim da uzmete slušalice. E, e, htio bih ovdje reći da se divim vašoj zemlji, divim se politici vaše zemlje. Uvijek sam e, shvaćao tu politiku, govorio sam o tome i na plenarnoj sjednici. Budući da imamo priliku razmjene mišljenja, zamolio bih vas, ekscelencijo, da nam pomognete u Alminiji eh, su eh, tri kršćana dobili eh, zatvorske kazne i to velik, jedan 15-godišnji dječak je osuđen zbog vjerskih razloga. On je u jednoj instituciji za mlade. U kršćanskom svijetu sada imamo najvažiji tjedan e, naše vjere, to je sveti tjedan, veliki tjedan, e, važno vremensko razdoblje za nas kršćane. E, I vi imate veliku vjersku i veliki vjerski i pravni autoritet u svojoj zemlji mi bismo vas e, zamolili za vašu pomoć u velikom tjednu koji je jako važan za kršćane, katolike. Gracias, presidente. Lo primero, condenar... Hvala vam. Kao prvo bih izrazio svoje negodovanje protiv ovih napada jutros i izrazio bih solidarnost cijelog mog kluba zastupnika e, sa obiteljima žrtava. Mislim da je vrlo dobro da danas upravo razgovaramo o ovoj temi o kojoj ste vi govorili pozdravljam i prisutnost velikog muftije usprkos ovoj bolne situacije. Međutim, u samom Egiptu postoji jedna situacija koja nas zabrinjava, naime prema e, informacijama koje dobivamo dolazi do smrtnih kazne i zatočivanja velikog e, broja ljudi. U, dakle, u nastojanju da se provede borba protiv terorizma. E, mi međutim mislimo da to samo po sebi nije dovoljno, odnosno da nije dovoljno boriti se e, spor, nećemo se tako uspjeti izboriti s porukom terorizma. Kako bi po vašem mišljenju e, se e, moglo izgraditi Egipat u kojem će se moći čuti svi glasovi? Hvala, e, gospodine Koza. Puno hvala što ste danas ovdje s nama u ovoj teškoj situaciji. Prije svega zahvalan sam što ste rekli da su sve vjere jednake i da je ljudski život svet. Sigurno se slažemo da nije dobro da se protiv terorizma borimo terorizmom i zato vas kao najviši autoritet muslimana u Egiptu želim konkretno pitati nešto. Naime, vi imate autoritet i moć što se tiče smrtnih presuda. Stoga moje prvo pitanje, da li to vrijedi i za vojne sudove? Sasvim konkretno tu sada mislim na one koji su osuđeni na smrt u petom mjesecu prošle godine zbog zločina koje uopće nisu mogli počiniti zato što su u tom trenutku već bili u zatvoru. Zatim moje drugo pitanje, kakve su mogućnosti stručnih mišljenja kada se radi o sudskim procesima koji su masovni i kada E, imate šest sekundi po optuženiku za vrijeme sudskih procesa. I ti optuženici se nalaze u, staklenim kavezima, uopće ne čuju o čemu se govori. Da li ovdje možete donijeti stručnu procjenu u takvim uvjetima? I treće pitanje, u zatvorima mnogo ljudi umire e, zbog mučenja, zbog uskraćivanja ljekova. Naravno da vi e, tu nemate mogućnost izraditi stručno mišljenje, no možete li vi kao najviši autoritet podići svoj glas? Puno vam hvala na odgovorima. Vielen Dank, kolega Buhna. Und e, adesso do la parola kolega Dajem još, kolego Borđetiju. Zahvaljujem. Predsjedniče. I ja bih svakako želio podsjetiti na osobe koje su jutros poginule i uputiti suosjećanje njihovim obiteljima. Ovo je doista krvavi uskrs za kršćane koje su ovako sasjekli, e, sasjekao e, isil. Zahvaljujem velikom mufti na riječima e, utjehe. Svi smo ih čuli, primili na i uvjeren sam da vi kao e, najviše, e, najviše pozicija u islamskom svijetu, e, da je vrlo važno i vrlo dobro što ste danas ovdje u Briselu i što ste na, s ovog mjesta osudili te strašne zločine. Siguran sam da ste svjesni e, koliko su kršćani upravo u ovom času osjetljivi. Radi se o našem svetom tjednu, kao što je prethodni govornik rekao i doista mislim da je toga još važnije što ste sada poslali ovakvu poruku. Mislim da bi i e, islamske vlasti trebali, e, trebale E, na sličan način se e, izjasniti. Dao bih jedan primjer, na primjer Turska koja se vrlo ambivalentno ponaša u odnosu na pogrešni islam, na onaj dio islama koji podržava terorizam kako to da nikad ne čujemo jasno, jasne riječi e, muslimanskih vlasti u odnosu na one vlade za koje se čini da podržavaju terorizam? Hvala, e, gospodine predsjedavajući. Zahvalila bih vam e, velike muštije na vašim riječima e, solidarnosti i osude e, terorizma. Sjećam se međutim da je prije nekoliko godina njegov veličanstvo kralj Jordana govorio na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta i vrlo je jasno tada rekao da je borba protiv terorizma zadatak E, islamskih vjernika da nitko drugi ne može riješiti taj problem. Moje je pitanje zato zašto se glas većine islamskih vjernika ne čuje jasno i glasno. Ja čekam na to od prvih terorističkih djela. dijela kada je mlada francuskinja koja je nakon tragičnih događaja u Parizu poslala e, društvenim mrežama e, poruku, rekla je to nije u moje ime i meni se to je gotovo jedina, e, jedini, jedina gesta solidarnosti koja je stigla iz od, od muslimanskih zajednica. Pitala bih vas toga kako vi vidite ulogu e, muslimanskih vođa u stvaranju aktivnijeg nastupa vjernika muslimana. Hvala. Hvala Sandra. Komes. Hvala vam, vaša ekscelencija, što ste ovdje s nama u ovom, upravo u ovom trenutku. Zahvaljujem i na mudrim riječima koje ste izgovorili. E, trebamo imati na umu da su većina žrtava terorista zapravo muslimani. Govorili ste o vašoj nadležnosti da izdate fatvu protiv Daesha. E, trebali smo zapravo bolje razumjeti e, što i Daesh jest i ostale vođe i počinitelje terorističkih akata. No, neki su mi stručnjaki, stručnjaci skrenuli pažnju na to da se o mnogo toga rad, odnosi na seks, droge i video igrice e, i da su oni zapravo otuđeni E, što u velikoj mjeri ima veze sa stopom nezaposlenosti, sa nepostojanjem mogućnosti za njih e, da e, djeluju u društvu. Dakle, to se događa u, u Europi s njima. Napokon, njihovi su, oni koji su napadali u Europi, ne govorimo o današnjim napadima, to još ne znamo, ali oni koji su u Europi napadali su zapravo Europljani, pa se čini da je to rezultat naše pogrešne politike E, našeg odnosa prema mladima, ne stvaranja prilika koji su mladima e, potrebne i zbog onog osjećaja diskriminacije. E, da kako da se ne radi samo o tome, ogromnu odgovornost imaju i vjerske vođe i vjerska tijela koji bi morale neprestano insistirati na tome da je Islam kao i druge religije govori o miru, a ne o nasilju. Na toj pozadini bih vas e, pitala nešto. E, moja kolegica je spomenula ovu podjelu e, sunita i šija muslimana koja je u srži mnogi od problema koje imate u vašoj regiji, ali i u našoj no imamo i podjelu unutar e, sunitske e, zajednice. E, u Libiji, dakle zemlje koje vama susjed se to dobro vidi, naime u Libiji imamo Egipat, Saudijsku Arabiju, Emirate koji podržavaju jednu stranku u borbi protiv drugu stranu koju podržavaju Turska i Katar. E, dakle, mnogo toga, e, to je u velikoj mjeri povezano sa sukobom koji se odvija u samom e, Egiptu. Isto tako imamo problem uprave, dakle vlasti u Egiptu. Dakle, ako stanovništvo nema osjeća da im vlasti omogućuju ostvarenje aspiracija prema slobodi, da kako da će se buniti, već jedan od kolega danas e, reka, spomenuo, vrlo ozbiljna kršenja ljudskih prava e, koja se događaju u Egiptu, ove masovne, masovne procese, represiju protiv mladih i pametnih ljudi a to sasvim sigurno nisu bile e, aspiracije Egipćana kada su e, pokrenuli e, slobodarska događanja. Voljela bih stoga čuti vaša razmišljanja o ovoj podjeli unutar sinetske zajednice kao i o ovoj represiji koja se E, danas događa e, i koja možda jest ili nije, ne znam, povezana sa religijom, ali ima neke veze sigurno sa nedemokratskom, e, nedemokratskim načinom upravljanja državom. Hvala gospođo Gomez. Riječ dajem excellence. Hvala, mm, ekscelencijo. U prvom redu bih rekao da cijenim e, vašu zemlju i hrabrost vašeg predsjednika jer pratio sam video kad, u kojem vas poziva na razmišljanje i na reformu. Ja ću nešto e, reći kao filozof i teolog e, što sam ja bio. U prvom redu bih rekao da se bojim svih vjera koji kaže e, da je Bog s nama, kao što je rekao Hitler Gott ist mit uns. Kad e, vjera nije subverzija, kad Bog nije e, tamo gdje ga očekujemo, onda nešto nedostaje vjeri. Ja e, cijenim neokršćansku vjeru jer u židovskom svijetu e, um, kad su u savezu protiv Hitita e, oni kažu Bog je s nama i onda Izrael izgubi. Bog je s, njim, s njima ali gube. To je subverzija vjere. I na križu to je subverzija religija. E, Bog nije tamo, e, čekamo ga, on je na križu, što je za neke neprihvatljivo. To je sa, e, načelo slobodu, da možemo odbiti ovog Boga ljubavi. Moje prvo pitanje je stoga, što je sa Bogom subverzije u islamu? A drugo, laička država, svjetovna država svjetovna država, morali smo se za nju e, boriti. Imali smo e, pape kao careve i vi ste e, imali, dakle, carevi su postajali pape. Moramo biti u središtu u duhovnosti. Svaki mora biti na svojem mjestu. Moramo imati suverenitet svjetovnosti i, svjeto, e, i suverenitet vjere. Ova svjetovna i duhovna e, dimenzija mora dati mjesta slobodi. Mm, spiritualna dimenzija, duhovna e, dimenzija mora prosvjetliti naravno svjetovnu dimenziju. Postavljam vam pitanje svjetovnosti. E, kako islam gleda na svjetovnost? E, subverzija i e, islam i svjetovnost. Hvala lijepa na ovim pitanjima, teološkim i filozofskim pitanjima, gospodine Schaffhauser. Gospodin Bošninaru ima riječ. Jako sam ganut vašim prijateljskim riječima, prijaznim riječima, e, ekscelencijo. E, vrlo mi je drago što sudjelujem na ovoj sjednici. Evo jednog razloga. Kad sam čuo e, da se islam mora reformirati, to, to je bilo kad je, nam je došao egipatski veleposlanik i sada je stvarno vrijeme da u ovom tragičnom trenutku za Brisel i za Europu da objavimo solidarnost. Naravno izražavam sućut e, egipatskim obiteljima jer su, je Egipat pretrpio mnoge terorističke napade što opet pokazuje da e, muslimanski svijet je najveća žrtva E, terorizma. Islamističkog terorizma. Mm, jedno pitanje je povezano sa reformom islama. E, može li se tako nešto provesti i kako možemo u to uključiti islamske vođe. Što možemo učiniti Europa i Egipat kako bismo suzbijali e, radikal, e, radikalizam? Upravo sam se vratio iz Izraela. Jako me se dojmilo to da obje zemlje i moji partneri u razgovoru bez iznimke da su svi podcrtali da Egipat igra iznimno važnu ulogu u regiji danas. E, iako je izložen tako velikom terorističkom pritisku. Ne znam jel smo iscrpli popis, ne vidim nikoga da diže ruku. E, ekscelencijo, e, evo ovo je prilika da odgovorite na postavljena pitanja i to naravno sveobuhvatno. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem svima na ovim e, dubokim i važnim pitanjima. To su pitanja koja nas sve brinu. Odgovorit ću na pitanja redom kojim su postavljena. Što se tiče prvog pitanja, E, to jest e, interni dijalog u, u, u islamu između svih struja e, islama, taj interni dijalog u muslimanskom svijetu, u islamu. Dijalog je važan, to je jasno. To poziva na ujedinjavanje snaga ne možemo raditi u izolaciji. Mm, e, moramo se upustiti u dijalog. Ako to ne činimo, onda se upuštamo u sukobe, bilo to između samih muslimana e, ili muslimana i ostalih e, naroda i vjera. Dopustite mi da kažem da terorističke skupine ne žele dijalog te e, skupine imaju vlastite strategije i vlastite planove i e, čine sve kako bi ih proveli. Stoga bih rekao da e, svakako moramo u, u našoj vjeri moramo reći mladima moramo ih opozoriti na ovu opasnost, ovak, opasnost ovakvog razmišljanja. Moramo imati dijalog s mladima, moramo ih spriječiti da ih privuku e, takvi e, devijantni, e, takva devijantna razmišljanja. Moramo raditi s mladima. E, nažalost, terorističke skupine i oni mm, to sam rekao i u Davosu e, e, oni predstavljaju za nas rak rak ranu rak koji moramo liječiti u nekoliko etapa u prvom redu moramo upozoriti e, ljude na taj rak a kad nas napadne rak onda moramo pristupiti liječenju. Ako liječenje nije uspješno onda moramo odrezati one e, dijelove tijela koje je napao rak. E, moramo se e, naoružati protiv od tih subverzivnih razmišljanja, devijantnih razmišljanja. E, nakon toga smo imali jedno pitanje koje se ticalo napetosti između šita i sunita. Na ovoj razini trebamo razlikovati dvije stvari. Prvo, političku razinu. E, politička razina nas se ovdje ne tiče ili mene se ne tiče to se tiče političara, ali ima i druga razina, e, to je e, teološki aspekt e, razlika između šita i sunita. Mislim da na tom nivou ne postoje razlike. Mm, mm. Imamo sveučilište za Imamo e, sveučilište Al-Azar, radi sve da se bori i pro, protiv tih razlika. Moramo imati dijalog između sunita i šijita. Što se tiče položaja žena u našoj zemlji, to je globalno dobar status. E, o, egipatski ustav ne razlikuje ni na koji način. E, tekst e, ustava ne razlikuje između muškarca i žene i kažnjava svaku e, diskriminaciju, svaki oblik diskriminacije na osnovi spola, vjere i tako dalje. Egipatski ustav odbija bilo kakvu diskriminaciju. S druge strane, e, e, žene u Egiptu već dugo uživaju veliku slobodu. Naš sadašnji parlament ima mnogo zastupnica i to je po prvi puta u egipatskoj povijesti. E, isto tako bih rekao da poštujemo žene i želimo da žene imaju status, dostojanstven status. Ne želimo diskriminaciju protiv žena. Uvijek pozivamo na jednakost e, između muškarca i žene. Mm, to je vrlo dobro primljeno e, u našem društvu e, i u našem ustavu. pitanje o, mladim ljudima koji su osuđeni na smrtnu kazu neki su osuđeni na smrt mi smo se jako trudili da ukinemo smrtnu kaznu ne samo u Egiptu već i u cijelom svijetu Status kršćana u Egiptu je uvijek bio poseban status u smislu da nikad, nikada, nikada nismo razlikovali i imali diskriminaciju e, kršćana. Kršćani su građani kao Egipta kao i svi drugi. E, ja dolazim iz sa sela e, u Egiptu. Živio sam u regiji gdje u kojoj im žive živi velik broj kršćana i nikad nisam osjetio e, nikakav oblik diskriminacije. E, stoga vas uvjeravam da ako diskriminacija postoji Eh, ona dolazi zbog eh, radikalizma protiv, zbog devijantnog ponašanja. Eh, s druge strane, a kad se pravosuđe mm, i sudovi bave nekim slučajem, o, mi e, moramo ostati izvan tih e, pravosudnih odluka, moramo poštivati e, nezavisnost sudbene vlasti. Što se tiče ljudskih prava, naročito to, to jest ograničavanja ljudskih prava i sloboda u ime borbe protiv e, terorizma. Moramo reći da s našeg stanovništva terorizam je jedan problem. E, problem koji zaslužuje e, borbu, borbu svim sredstvima. Mi se svi moramo e, štititi naše mlade ljude, naše društvo, naše institucije. E, međutim, moramo e, imati normalan postupak s teroristima, ljudima koji su počinili ove strašne akte E, oni moraju biti dovedeni pred lice pravde, mora im biti suđeno na sudu. Dakle, mi e, vjerski vođe poštujemo nezavisnost sudstva, a i ljudska prava koja trebamo braniti u svim aspektima što se tiče e, smrtnih kazni Moram vam reći, međutim, e, e, nešto o vojnim sudovima. E, vojni sudovi su dio, integralni dio pravosudnog sustava u Egiptu. Ti sudovi donose odluke kao i svi drugi sudovi. I to E, na osnovi e, novog ustava e, i vojni i civilni sudovi kad izriču smrtnu kaznu ti moraju biti podneseni mufti da i on izreče svoje mišljenje. Nijedan zakon, nijedan zakon, uvjeravam vas, ne odlučuje o smrtnoj kazni. Oprostite, Nijedan zakon, nijedan ustav ne jamči e, da je pravo sudbene vlasti kao e, egipatski ustav. Dakle, on garantira nezavisnost sudstva. E, to su jamstva koja su veća nego u mnogim drugim zakonodavstvima. prije no što presuda postane konačna, sve e, odluke sudova u e, e, Egiptu prolaze kroz nekoliko odbora, kroz nekoliko i, i institucija prije no što postanu konačne, a onda to potpisuje predsjednik Republike. Što se tiče mm, mm, mm, e, e, čuli smo nešto o deklaracijama osude ovih e, čina. Darel Fatva, egipatski Darel Fatva, je osudio deklaracijom te terorističke čine, te užasne čine mi smo e, se potpuno slažemo e, e, sa onim što je rekao jordanski kralj kad je osudio terorističke akte. Sve mjere koje se poduzima protiv terorizma, suzbijanje terorizma ima našu punu podršku. u el Fatvi smo e, na našem e, internetskom portalu smo e, sada ustanovili jednu stranicu na nekoliko jezika kao i onaj poziv koji je poslala ovaj mlada francuska muslimanka ne u moje ime i mi smo usvojili isto ime za našu posebnu stranicu jer ta teroristička dijela, ti čini, teroristički akti nisu u skladu sa vjerskom misli, pa ih kao takve osuđujemo. Daješ e, koristi e, vide, jednako tako drogu. E, slušajte, to je banalno prema onim e, zločinima koje je počinio Daješ. Mm. Kad oni koriste ove vide i ili kad organiziraju trgovinu drogom, sve to banalno kad to usporedimo sa ovim strašnim zločinima. أحد في هذا السؤال أيضا سأل عن موقف Pitanje je također postavljeno o stavu ekibatske vlade, kako ona pomaže mladim ljudima u Egiptu. U prvom redu broj mladih ljudi u parlamentu je prilično visok i to je također prvi put u povijesti Egipta da ih imamo toliko. Mm, predsjednik je 2016. E, godinu označio kao godinu mladih. E, moramo se usredotočiti na najbolje načine kako bismo pomogli mladima, pratili ih u njihovim nastojanjima da ostvare svoje planove. E, uz svim e, provincijama i e, guverneri rade na tome. To je obveza. E, zahvaljujem na onome što ste rekli o našem predsjedniku koji, koji vrši velike napore u tom smislu. E, da nešto kažemo o ovom, ovom e, filozofskom pitanju. E, ja bih rekao da svemogući Bog je poslao poslao svoje glasnike kako bi širili Božju riječ. E, sva svi ljudi, e, svaki pojedinac mora provoditi Božuju riječ i Bog će pratiti e, tu osobu i nikad je neće napustiti. Ovaj filozofski aspekt kao što ste ispravno rekli. Ako e, smo u stanju e, provoditi Božju riječ, e, Bog je protiv subverzije. Bog je sve, a, ni, a osim subverzije. Mm, to je jasno u Koranu. On poziva na borbu protiv, na odbacivanje protiv e, subverzije. A to se isto kaže i u Novom e, Zavjetu. Islam ne poziva ni ne potiče subverziju. E, naprotiv, on potiče konstruktivnost, ljubav, kao što uvijek e, kažem i ponavljam, moramo se boriti e, protiv terorizma u Božje ime. Želimo da pravda se vrati u naša društva, da se ljudska osoba poštiva kao takva i ako e, sve Božje poruke koje e, šire sve vjere, e, s time se naravno potpuno slažemo. Ne sjećam se više točno pitanja zahvaljujem onom zastupniku koji je e, izrazio svoju potporu Egiptu i rekao kako shvaća težinu situacije u Egiptu. E, stva, zaista cijeli muslimanski svijet pati. E, patnja nema granica, ona pogađa sve nas. I to zahtjeva da svi budemo solidarni da se svi zajedno borimo protiv terorizma. Predsjednik Sisi je potpuno angažiran u toj borbi. E, on želi afirmirati vladavinu prava. E, želi također e, jasno reći i izreći potrebu diobe vlasti. Hvala. Uh, Hvala vam. E, veliki muftio Egipta, dr. Šefke Lamu. Vaše su riječi bile vrlo jasne, vrlo ohrabrajuće. Zahvaljujem vam u ime vašeg odbora za vanjske poslove e, Isto je, isto je dojmove donio i naš predsjednik gospodin Brok iz Kajra gdje je bio nedavno u posjeti gdje se susreo sa predstavnicima egipatske vlasti. Ja vam zahvaljujem na prisustvu ovoj sjednici, zahvaljujem vam dakle na vašoj posjeti upravo na ovaj nevjerojatno tragičan dan za Belgiju, za e, Brisel i za europske institucije i vaše oštre riječi osude ovih terorističkih dijela su tim vrijednije i tim važnije. Hvala vam. Uh, in Nastavit ćemo za dvije minute. E, tada će nam posljedoći ministar vanjskih poslova Palestine, gospodin Rijad Almalkin. Poštovani kolege, nastavljamo našu sjednicu. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda, što je razmjena e, mišljenja s e, gospodinom Rijadom Malkije, ministrom vanjskih poslova Palestine, to je točka 12. na dnevnom redu koji je dakle e, već govorio pred Europskim parlamentom. On je niz godina dugo vremena već ministar vanjskih poslova Palestine. E, stigao je u Brisel danas na ovaj dan kada se dogodila e, velika tragedija na aerodromu Zaventem kao i na nama obližnjim e, stanicama podzemne e, željeznice, Malbeku mi da kako oštro osuđujemo taj teroristički napad. Europski parlament e, kao i naš odbor pomno prate e, događanja na Bliskom istoku i mi bismo rado stoga čuli od vas kakva su vaša predviđanja za mjesece pred nama i možda da nam malo nešto kažete o svojim stalištima u pogledu nedavne francuske inicijative i dakle inicijative da se iznova pokrene mirovni proces e, sa stajališta parlamenta bilo bi vrlo korisno e, čuti kakva je trenutna situacija e, o mirovnim e, pregovorima e, među palestincima, e, odnosno općenito vaša razmišljanja o cijeloj regiji Bliskog istoka, Sjeverne Afrike, da kako u svjetlu i migracijske krize, situacije u Iraku i tako dalje. Ministre Almalki, izvolite, imate riječ. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Prije nego krenem sa svojim izlaganjem, želio bih kao prvo izraziti snažnu osudu koju mi uvijek izričemo u odnosu na ovakva teroristička e, dijela, dakle i u odnosu na današnji teroristički akt u Briselu. Terorizam ne priznaje granice, ne priznaje e, etničke e, etnička porijekla i zbog toga mi se i mi moramo svi okupiti i zajednički raditi protiv međunarodnog terorizma bez bez obzira gdje on u kojem času udara i moramo svi biti e, e, na istoj liniji borbe protiv te prijetnje kako bismo ju u potpunosti eliminirali. Dijelim s vama ne samo e, snažnu osudu ovih dijela, nego izražavam i sučut svima u Belgiju, u Briselu, a naročito obiteljima žrtava i također e, upućujem najbolje želje onima koji su u napadima ozlježeni. Meni je veliko zadovoljstvo što sam danas ovdje s vama, što se mogu obratiti ovako važnom i uvaženom odboru Europskog parlamenta. Donosim poruku mira E, više nego krajnji čas da se e, završi ova najduža okupacija u modernoj povijesti. Siguran sam da ste svi e, svjesni loše strašne situacije na teritoriju Palestine gdje se situacija pogoršava iz minuta u minutu. Tu situaciju ne smiju zasjeniti oni drugi veliki problemi na Bliskom istoku jer upravo je Palestina ključ za mir i sigurnost sigurnost ne samo u toj regiji nego na cijelom svijetu. Sve dok se taj sukob ne razriješi, ekstremisti, oni koji se bore protiv mira će, ga, je koristiti i manipulirati je kako bi rekrutirali svoje e, sljedbenike. Palestina je u potpunosti predana i u zgradnji mira na temelju međunarodnog zakona e, i s imperativom e, pravde. Eh, od potpisivanja sporazuma u, u Oslu eh, mi eh, se nikad nismo prestali zagovarati rješenje uz dvije države. Pokušavali smo direktno pregovarati sa izraelskom vladom. Nažalost, taj nas smjer nije nikuda dovedao, nego je samo doveo do daljnjeg fragmentacije eh, palestinskog teritorija, do novih izraelskih naselja i do novog gubitka eh, života. Dame i gospodo, usprko svim poteškoćama s kojima smo suočine, palestinski narod je pokazao veliku razinu otpornosti i spremnosti, snažne volje, ne samo da preživi, nego da gradi, održava nadu i gradi bolju budućnost. Svjesno sam koje vi slike dobivate kroz eh, E, medije e, slike očaja u mojoj zemlji, no ja bih vas svejedno želio e, uvjeriti u našu snagu i spomenuo bih palestince koji cijelom svijetu cijeli svijet uput, dakle e, gospođa Hanan Lehrup na primjer, koja je proglašena najboljom učiteljicom na svijetu zbog svoje predanosti e, djeci kojima, e, koje čuva od očaja, od toga da očaj uže u tu našu mladu generaciju. Još jedan primjer naš otpornosti Brašarari koji ima samo osam godina i živi u izbjegličkom u e, Libanonu uspe dokazati novu teoriju u matematici o dugačkom postupku množenja koji se može riješiti u sekundama bez kalkulatora. Teoriju su tu provjerila tri matematičara iz Njemačke, Francuske i Engleske i potvrdili da je ona točka. Bara je imenovan najmanjim, najmlađim matematičarem na svijetu. E, popis takvih primjera snage palestinske otpornosti je velik i pokazuje kako, što se sve može učiniti pod okupacijom. A zamislite do kojih će sve horizonata se vinuti kada dobiju e, slobodu i ono, onaj tretman koji zaslužuju. Međutim, Izrael nastavlja sa uništavanjem rješenja rješenja e, kroz dvije države e, i e, u takvoj situaciji poduzimaju se praktični koraci. Čule su se riječi osude izraelskih naselja, međutim Izrael je imun na takve riječi i stoga riječi treba pretvoriti u dijela jer Izrael mora shvatiti da ne može imati koristi od okupacije. E, izdavanje smjernica e, e, ima neki značaj i imamo dva praktična koraka koja se može e, poduzeti, međutim e, neki to koriste e, i rezultat je da se ne uspostavlja, upostavljaju poslovni odnosi. Kaže se da nema koristi od toga da Europa ne održava kontakte sa Izraelom, međutim mi vas mi ne pozivamo na bojkot Izraela kao takvog, nego e, bojkot e, tih nezakonitih naselja i njihovih proizvoda. E, ti, ta naselja ne samo da su nezakonita, nego oni fragmentiraju Palestinu, oni lišavaju Palestince izvora sredstava za život, oni onemogućuju rješenje putem dje države. Oni E, e, taj, e, to je teritorij koji predstavlja 61% Palestine. Međutim, tamo vlada E, izraelska vlada e, pomaže uništavati projekte koje financiraju e, Europa. Tamo humanitarne organizacije pokušavaju zadovoljiti potrebe palestinaca i one se provode u skladu sa međunarodnim zakonom. Za njih plaćaju oni koje vi predstavljate, a usprkos tome Izrael to ne poštuje. Dame i gospodo, e, palestinska država čezne za oslobođenjem i prestankom svog egzila, nestankom te e, dugovječne patnje. Ona čezne za statusom suverene države sa unutar granice iz 1967. sa Jeruzalemom kao svojim glavnim gradom. Vi imate instrumente, imate sredstva i spremnost da se to učini. Mi vas stoga potičemo da nas podržite u našim nastojanjima da mirnim putem i pomoću međunarodnih instrumenata iznova dobijemo svoja prava i da e, dobijemo e, neke konkretne e, rezultate i da spasimo ovaj put prema mirnom rješenju kroz dvije države. Hoćemo li dozvoliti da međunarodna volja bude u rukama okupacijske sile? Jasno je da odgovor tu mora biti ne. Svijet ne smije i dalje stajati kao svjedok e, okupacijskih nastojanja jedne e, sile e, i koja prouzrokuje toliko patnje. Odgovornost je međunarodne zajednice da pruži zaštitu okupiranom narodu koji su već dovoljno propatili i koji dalje pate. Dakle, svjedoci smo flagrantnih flagrantom kršenja međunarodnog prava od strane Izraela i zbog toga mi ne možemo sjediti skrštenih ruku, zbog toga tražimo multilateralizam, odnosno želimo očuvati rješenje kroz dvije države i želimo e, osigurati ostvarenje e, palestinske države. Mi e, blisko surađujemo s prijateljima u Francuskoj s kojima promičemo ideju međunarodne mirovne konferencije na kojoj će se utvrditi parametri svih budućih pregovora. Ta konferencija agencija mora postaviti jasan raspored, jasne, jasnu dinamiku koju će poštivati sve strane kako bi se osiguralo e, zaključivanje ove okupacije i ostvarenje e, rješenja mirnim putem. Ne možemo se tu oslanjati na e, dobru volju izraelske vlade, pogotovo ne one sadašnje koja do sada nije ništa pokazala nego odbijanje svake ideje kraja. Eh, okupacije. Međunarodni sud koji je eh, eh, neki međunarodni igrači koji su vrlo brzi u nekim drugim situacijama ovdje sporo reagiraju. Mi zagovaramo dakle međunarodnu konferenciju, tu E, i, i posljednja, e, posljednje zaključci vijeća iz siječnja 2016. E, podržavaju takav put. Mi mislimo da je to jasan znak ozbiljnosti s kojim međunarodna zajednica želi okončati ovu okupaciju. Dame i gospodo, Danas smo se e, ovdje okupili, a u tom času je moj narod izložen e, stravičnoj kampanji protiv samog njegovog postojanja. Tokom posljednje dvije godine e, imamo eskalaciju nasilja od strane novih doseljenika. Oni osjećaju da su imuni, da imaju pravo napadati džamije, napadati domove zbog toga što su indoktrinirani, zbog mržnje koju su čuli od izraelske vlade i zbog e, one podrške koju dobivaju, palestinci su pod stalnim e, napadom. E, oni se ne mogu osjećati sigurnima čak ni u vlastitim domovima. Došli smo u situaciju u kojoj E, je međunarodna e, zaštita neophodna. Ne možemo dozvoliti nastavljanje ovakve situacije jer ona će eskalirati do totalnog kaosa koji više nitko neće moći e, ni kontrolirati niti snositi njegove posljedice. Sjećamo se još spaljivanja obitelja Pšek, dakle koji oni su napadnuti u vlastitom domu. Čini se da njihovi, da napadači i oni koji ih podržavaju se osjećaju toliko imu Rumunima da su prije tri dana pokušali spaliti jedinog svjedoka tog e, stravičnog e, zločina time što su e, zapalili i njegovu kuću, a on je bio unutra zajedno sa svojom obitelji. Dame i gospodo, u Palestini smo primili vrlo važnu misiju vašeg uvaženog parlamenta. Siguran sam da su vaši zaslanici prenijeli svoju percepciju i da je svima jasno da su e, poteškoće i užasi koje dnevno doživljavamo podignuti na novu razinu. Oni su zapravo ne, neshvatljivi ukoliko ih sami ne doživite. Zbog toga su ovakve posjete vrlo važne i treba ih redovito provoditi. Poziva vas iz tog razloga sve da dođete u Palestinu kada vam to e, bude zgodno kako biste vidjeli istinu vlastitim očima. Vrlo je važno biti svjedokom, dakle biti na licu mjesta i tada poduzeti e, konkretne korake, odnosno neku akciju. Dragi prijatelji, završit ću ponavljajući ono s čime sam počeo svoje obraćanje osudom e, ovih jutrošnjih napada i izrazima sučuti svim žrtvama. Hvala. Hvala vama. E, gospodine ministre Al Malki, e, obratili ste nam se u izvanrednoj e, situaciji zbog koje je danas u prostoriji manje naših kolega nego bi bilo inače, da je to jedan normalan dan. Usprkos tome, vaše obraćanje bilo vrlo važno. Pozivam prisutne da postoje pitanja Ana Gomez. Hvala vam gospodine ministre što ste danas ovdje s nama. Hvala vam i na osudi terorističkih napada koji čini se da postaju pomalo normalom e, i u Europi i zapravo u cijelom svijetu, a naročito u vašem dijelu svijeta, međutim moramo svi to snažno odbiti i zbog toga su vaše riječi u tom smislu vrlo važne. Hvala vam i što ste nam dali da znanje da e, o miru za Palestinu, o miru između Palestine i Izraela je onaj narativ koji ne prihvaćaju oni koji regrutiraju terorističke napadače. A tu se radi o pravdi, radi se o samopoštivanju ne samo vašeg naroda, isto vrijedi i za sve nas. E, tu se radi i o opredjeljenjima koje su e, i obavezima koje su preuzete i koje treba ostvariti. Pitala bih vas što nam još možete reći o pripremama konferencije u Parizu. E, da kako e, ne radi se tu samo o Parizu, radi se o Europi cijenim što e, e, francuska vlada na tome radi, međutim jasno je da tamo ne može biti predstavljena Francuska nego Europa i da Europa treba se u potpunosti predati završavanju ovog e, dugog procesa okupacije Palestine. Dakle, molim bih vas da nam kažemo kakva očekivanja imate od Europe, a isto tako voljela bih e, da nam kažete nešto o jedinstvu e, naroda Palestine, odnosno u kakvom je ona odnosu sa e, realnošću u Gazi. I moje posljednje pitanje, molila bih da nam kažete što vaša vlada poduzima kako bi se suprotstavila ovoj percepciji e, koja mi se čini sve češća. Naime, imamo mlade, obrazovane palestince koji sve češće izražavaju e, gubitak svake nade e, u pogledu ostvarivanja palestinske države. Dakle, oni imaju dojam da izraelska država se ponaše vlada na takav način e, da se podriva mogućnost rješenja e, kroz dvije države. Razumljivo je zašto oni mogu tako misliti, no po mom bismo mišljenju e, po mom bi mišljenju to na to trebalo reagirati, odnosno od i to e, sigurno utječe e, i na vas i na e, obavezu palestinske države, da odnosno na obavezu svih da poštuju mogućnost palestinske države. Dziękuję bardzo. Hvala, gospodine ministre. Izvor ovog dugačkog rata je u stvari negiranje države Palestine. Mi se naravno žalimo na posljedice ove situacije, ali moramo shvatiti i uzroke. Želim nešto slično reći kao je gospođa Gomeš. Svaka nacija ima pravo na vlastitu vladu no druge nacije, druge države imaju pravo ocijeniti djelovanje takvih vlada u sigurnosnom smislu. Je li vaša vlada, ima li ona doista e, moć nad pojasom gaze ili pojas gaze ima svoje vlastito mišljenje? Kakvi su odnosi vaše vlade sa Hamasom? Zatim još nešto što želim reći. Kako biste vi danas definirali palestinsko stajalište? Znači, što Palestina misli o Izraelu? Kakav stav ima prema izraelskoj državi? Puno hvala. Thank you very much, Mr. Jurek. Hvala, gospodine Jurek. E, Gospodin Sakorafa Puno hvala. Hvala lijepa. 1935. palestinska autonomska vlast je rekla da Izrael mora eh, akceptirati granice koje su uspostavljene nakon 1967. Ali onda se eh, sa Clintonom održao još jedan sastanak u pojasu Gaze i ovdje eh, se nije spominjalo razarenje Znači, palestinska država se ne priznaje čak ni pravo palestinaca na državu. Zastupnik e, ministarstva obrane je upitan o tome kako bi izgledale granice Izraela kada bi ih on tumačio, a on je rekao granice su sasvim jasne i uvijek iznova se spominje zapadni Jordan koji se e, napada i koji nije u skladu i to nije u skladu sa rezolucijom e, Ujedinjenih naroda i odlukom suda u Hagu jer Netanjahu e, odbija rješenje dvije države. On je rekao da humanitarni temelji koje je stvorila Europska unija da e, su oni ponovno uklonjeni zato što nisu opravdani. To je vrlo opasna politika koju vodi Izrael i sada smo prisiljeni poduzeti mjere, kaže izraelski predsjednik vezano uz e, robu koja dolazi iz okupiranih područja. Znači, bojkot izraelskih proizvoda se ne prihvaća, iako je to pitanje koje se odnosi na svaku državu pojedinačno. Kakve sporazume ste vi potpisali po ovom pitanju? Kakve odluke je Europska unija donijela, jesu li te e, odluke obvezujuće za sve države članice i zanima me što vi mislite o Europskoj uniji, odnosno što tražite od nje kako bi te mjere bile brzo i jednostavno provedene. Hvala gospođo Sakorafa. Gospodin Buhner ima riječ, izvolite. Hvala lijepa ministre Hvala da ste upravo u ovoj situaciji odlučili doći k nama. Hvala vam na prijaznom pozivu. E, vi smo već prošle godine biti e, kod vas i e, jako nas je veselilo vaše gostoprimstvo. Imam dva pitanja. Prvo pitanje. Imamo izvješća u medijima da će doći do novog sastanka između Hamasa i El Fataha u Duji E, možete li nam nešto pobliže reći o tome? Vidite li e, ovdje šansu e, da dođe do dogovora koji bi bio značajan za i koristan za cijelu regiju? Drugo pitanje. Evropska unija je upravo sklopila sporazum o zrakoplovnom prometu s Izraelom. Palestina nije uključena onako kako bismo mi željeli. Možete li tu dati neki komentar? Možete li nam dati nekakve savjete kako da dalje postupamo? Hvala. Hvala lijepa predsjedniče. Gospodine ministre, drago mi je što vas opet vidim. Upravom sam se vratio iz Jeruzalema i Ramalaha. Imam dva pitanja. E, spomenili ste e, francusku inicijativu. Neki su kolege već e, vas zamolili da date svoju ocjenu follow-upa. Dakle, imam dva pitanja. E, kakove su šanse da imamo vladu nacionalnog jedinstva u Ramalahu koja će preuzeti kontrolu u Gazi. Možete li nam e, reći o Hamasu i posjeti i pregovorima sa egipatskom vladom? Hvala. Hvala gospodin Boštenaro, gospodin Lic ima riječ. Hvala lijepa na dolasku. Današnji dan pokazuje, e, počet ću još jednom, e, hvala na posjeti. E, ovo vrijeme, u, ovi događaju u Briselu pokazuju kako je dragocjeno, dragocjen mir. Ovi napadi bacaju svjetlo na ono što vi već godinama doživljavate mi smo na vašoj strani, e, želimo e, rješenje sa e, dvama državama. Nadamo se da ćete dobiti vladu nacionalnog jedinstva za sve palestince. Imamo informacije da će se da tu imamo novih razvoja, da je to odgođeno. Imate li točnih informacija o tome? Hvala. Hvala kolega Lidz. Gospodin Kozo. Gospodin Gozo ima riječ. Hvala predsjedniče. I ja bih pozdravio e, gospodina ministra Almarkija. i izraziti moju podršku e, Palestini u Španjolskoj. E, E, mladi palestinci se nalaze u izraelskim zatvorima, do, dolazi do otmica. To je, e, kaže nam da je to opravdano, ali nemamo nikakvih e, detalja o tim mladim zatvorenicima. Ni o administrativnim postupcima povezanim s ovim zatvaranjima. Da li je slijeđen sudski postupak? E, održiva Palestina. E, što mislite o strategiji koja bi prekinula ovaj e, zatvoreni krug? Ovaj problem je ključ rješenja za Bliski istok. Hvala lijepa. Posljednji govornik, Marije. Hvala lijepa predsjedniče. E, u prvom bih redu zahvalila ministru na vanjskih poslova Palestina na njegovu izlaganju. E, dok sam bila šefica diplomacije u Francuskoj, e, bilo je 50 reformi u Gazi i Ramali. Ono što me se dojmili u razgovorima sa političarima, a i sa građanima s kojima sam razgovarala, to je bila opozicija u stanovništvu koje je sanjalo o miru i pomirenju koji su govorili e, o davnoj prošlosti e, kad su pa, palestinci e, odlazili u, na izraelsku stranu da slave židovske praznike. Mm, mm. To je uključivalo i gazu tada e, je postojala nada, postojale su ambicije, a u, u opoziciji smo imali dojam da e, tu preokupaciju sa internom politikom, da je to kočnica za e, pronalaženje rješenja. Tri pitanja imam za vas, dakle, jedno je već postavljeno, to je kapacitet kapacitet eh, za ujedinjenje palestinaca, za jedinstvo, kako bi se pripremili pregovori. Eh, mislite li eh, da odgovorni političari s obiju strana imaju stvarnu volju za pregovore? Naravno, vi ne možete sve reći o to. Koje su margine i manevarski prostor u pregovorima. Nešto o čemu se malo govori. Željela bih znati koja je uloga, moguća uloga i e, pozicija e, palestinaca koji ne žive e, na palestinskim teritorijama, već u susjedstvu. Imaju li oni ikakvu ulogu E, vis vlada u e, država u kojima žive e, Jordan, Libanon i druge zemlje. Kakav je njihov položaj, kakav je njihov stav u pogledu pregovara i u, u i o manevarskom prostoru u tim pregovorima. Hvala lijepa, hvala. Predsjedniče, biste li vi htjeli nešto reći? Izvolite, imate riječ, ministre. Uh, Hvala lijepa. Za gospođu Gomez. Nisam nikad čuo E, možda e, me možete ispraviti ako imam krivo. Nikad nisam čuo da je Izrael rekao da e, da Europa igra ikakvu ulogu u palestinskom procesu. Izrael nikad nije rekao otvoreno i pošteno da pozdravlja bilo kakvu ulogu u Europe u izraelsko-palestinskom procesu. Ali ono što Izrael uvijek kaže, to vam kaže, neme to, to radite. Inače ćete izgubiti šansu da izgubite, e, e, e, izgubit ćete šansu da igrate ikakvu ulogu. Izra, Izrael uvijek stavlja veto na evropsku ulogu u pregovorima između Izraela i Palestine. On e, stavlja svoj veto. I evo, izazivam Izrael da kažem da to nije točno. Mi smo uvijek pozdravljali ulogu Europe jer vjerujemo u važnost e, Europe i e, vjerujemo u važnost njene uloge u tom procesu E, mi želimo da e, Europa bude stvarni akter u tome. Shvaćamo od samog početka da da e, evropski interes i želja da se uključe jer mi smo dvorište Europe što god se događa u Izraelu u Palestinu utječe na Europu izravno ili neizravno i stoga da shvaćamo potičemo, prihvaćamo i podržavamo evropsku ulogu u ovom procesu. Uvijek e, smo je tražili, a Izrael je to uvijek odbijao, odbijao bilo kakvu ulogu Europe. Uzimamo sada francusku inicijativu kao primjer. Odmah, bez oklijevanja, rekli smo da. Zašto? Zbog dva jednostavna razloga. U prvom redu jer francuska inicijativa dolazi dva, dvije godine nakon e, neuspjelog e, na, neuspjelog e, lih pregovora u 2014. Dvije godine su protekle bez ikakove inicijative koje bi potakle mir između Izraela i Palestine. Drugo, jer je Francuska imala hrabrost da istupi i kaže e, da želimo biti uključeni jer možemo djelovati kao prijatelji, kao Europi, a nećemo sjediti skrštenih ruku. Jer na nas kao Evropu je Francuska, Francusku utječu događaji u Izraelu i Palestini. I stoga pozdravljamo tu inicijativu bez obzira to, na to što ona nije dobro realizirana. Rekli smo da, da, tražili smo je i lobirali smo za to. E, e, naš predsjednik je putovao u Japan, u Južnu Koreju i drugim, e, u druge zemlje i te su zemlje dale svoju podršku Indonezija je također rekla da želi biti uključena. Toliko zemalja pokazuju interes za francusku inicijativu jer je ona jedina eh, inicijativa u, u, na sceni. Ako ona propadne, što će se dogoditi? Kamo idemo? Eh, eh, vrlo je opasan svijet u kome živimo i stoga moramo podržati francusku inicijativu i surađivati sa francuzima da se to stvarno realizira. Izraelci ne reagiraju, već samo postavljaju uvjete. E, razgovarali smo s Amerikancima, u Amanu smo se sastali sa Johnom Kerryjem, govorili smo o inicijativi, rekli smo da je podržavamo i da je proučavamo. Da, za nas je to važno. E, trebamo Europu. Europa uvijek mora biti uključena, to je e, važno. Vjerujemo da europsko sudjelovanje je važno u svim inicijativama koje će se dogoditi. E, što se događa sa francuskom inicijativom? Sastali smo se sa ministrom vanjskih poslova kao dijelom arapskim kvartetom u Kairu pred dva tjedna, devetog ovog mjesta, mjeseca. On se sastao sa ministrima Jordana, Maroka, e, Pakistana i Arapske lige. Govorio je, e, govorili smo o francuskoj e, inicijativi kao Arapi i dalje podržavamo. Pred nekoliko e, dana je došao posebni zaslanik francuske vlade, e, sastao se sa mnom, sa e, predsjednikom Abbasom i sada čekamo povratnu informaciju o francuske strane o onome što je čuo u Washingtonu i na drugim mjestima, što će se dogoditi nakon ovih događaja. I kao vlada i kao ministarstvo podupiremo francusku inicijativu i e, nadamo se da će se ona e, ostvariti. E, E, francuska inicijativa mora odražavati e, važne elemente za koje se borimo. Jedno, kako za, e, očuvamo rješenje dviju država. ta je solucija u opasnosti, ona je ugrožena zbog toga što je Cameron rekao da se ta mogućnost sada smanjuje i da se vrata zatvaraju. A drugi izazov e, koji vam postavljam, e, pitajte Netanjahuama e, podupere li on tu, to rješenje. On je ne podupire sve njegove politike, odluke, provedbe na terenu podrivaju to rješenje. I ne samo to, ako se sjetite izjava njegovih e, ministara u sadašnjoj koalicijskoj vladi, svi ti ministri e, su protiv e, rješenja dviju država. E, Neftali Bennett i drugi su napisali članke za recimo New York Times protiv tog rješenja s, ko, s kime da razgovaramo sa o rješenju dvije države. Ako je izraelska vlada demokratski predstavnik izraelske volje, imamo li onda partnera u razgovorima kad izraelska vlada stalno govori protiv takovog rješenja i želi ga narušiti ili razoriti, to je stvarni problem. Ono što vidimo u francuskoj inicijativi jeste mogućnost da zaštitimo i održimo rješenje dviju država kao opciju. To je važno, to je važna stvar. E, dvije države to nije nešto za što i samo ja moram brinuti, već i vi, jer je to jedini način rješavanja problema. E, cijeli se svijet slaže o tome kako treba riješiti e, ovaj e, problem. Moramo ga riješiti sa osnivanjem ili postojem dviju država. To je za nas imperativ. Moramo zaštititi, očuvati tu soluciju. Ako, ako se ona gubi, što ostaje od nacionalne države? Da li je to ono što Izrael želi? Nacionalna država ne može biti država apartheida. Mi ne želimo državo, državu sa apartheidom. Mi želimo dvije države, suverene države. To je naše shvaćanje rješenja. E, I zato e, nije samo na nama da to branimo i na vama je da to branite je e, druga, drugo rješenje jedna država u toj državi imamo demokratski način i nedemokratski način. Demokratski način jeste gdje svi građani su jednaki pred zakonom, a demografski e, e, za dvije do tri godine ćemo mi biti u većini u demokratskoj državi sa E, dva konstitutivna naroda. A druga e, opcija je nedemokratska država, država apartheida, gdje će e, Izraelci reći da smo mi građani drugog reda, mi palestinci. A, a pa, apartheid se ne može prihvatiti, moramo se protiv njega boriti. Zašto da uđemo u novu borbu o, za zadržimo se na sadašnjoj borbi za dvije države. Za nas je to imperativ. To je važno. I to ne samo za nas, već i za vas i za Izraelce, za sve. Druga stvar. Zašto e, se borimo za francusku inicijativu? Jer ona govori o pregovorima kao načinu da se riješi sukob ona ima vremenski raspored e, koji će završiti okupacija koja traje već 48 godina. E, tu govorimo o referencama 67 granica e, govori o završetku igre Palestina koja će živjeti bok uz bok sa Izraelom. To su parametri eh, s kojima se cijeli svijet slaže. Francuska inicijativa to nastoji realizirati, ostvariti i staviti pred sve nas. I stoga je važno za nas da podržavamo i radimo za francusku inicijativu. Ne smijemo dozvoliti da ona propadne, jer ako ona propadne, onda ćemo svi doživjeti neuspjeh i to još mnogo gori ne, neuspjeh. ISIS i ISIL samo čekaju da ne uspijemo. A mnogi Izraelci, dužnosnici i obični e, građani surađuju sa Isilom kako bi ova inicijativa a, propala. Morate vidjeti vezu između te dvije stvari. To je vrlo opasno. Moramo na tome raditi. Moramo tu opasnost ukloniti ministri koji su iz očaja i iz beznađa si e, počinjaju samoubojstvo. A ljudi koji idu na, na e, checkpoint e, sa kontrolnu točku sa Izraelom. Od ove inicijative od početka mm, od, više od 200 palestinaca je ubijeno više od e, Devedeset 90% njih su mladi ljug e, u dobnoj grupi od 12 do 21 godine. 80%, e, oprostite. 80% ovih incidenata ili napada su se dogodili na kontrolnim točkama, vojnim kontrolnim točkama. Gdje? ne u Izraelu, već u Izraelu, već unutar palestinskog teritorija. Onda se pitate zašto bi izraelski vojnik bio tamo uopće? Što on tamo radi? Zašto uh, imamo kontrolne točke u srcu palestinskog teritorija? Zašto to uopće postoji? Što on tu ima raditi? Zašto uh, Eh, izraelski civil koji se eh, zove naseljenikom, zašto se on kreće po zapadnoj opali? To je vrlo važno pitanje. Da, 12-godišnje dijete, kad on to, ono to vidi, iz očaja, iz eh, beznađa, razočaranja, nema nade, nema inicijative, sam patnja vlada u zemlji. On zna unaprijed da treba napadati e, kontrolne točke gdje su vojnici, naoružani vojnici. On zna da time počinja samoubojstvo. Da se ubija sam sebe prije no što će ubiti bilo kog drugog. On to zna. Ali kakove druge e, opcije ima da će preživjeti gotovo e, šanse su nula, gotovo nula. Pitajte se zašto 12-godišnje dijete koje ne zna još ništa o životu dolazi do zaključka tako rano u životu da život nije vrijedan u takovim okolnostima i da žrtvuje svoj život. To je strašno. Ja to ne podržavam nikako i nastojim shvatiti što se događa. E, I Izrael nastoji shvatiti to. Mnogi Izraelci i voj, vojska i drugi e, sveučilišni profesori nastoje to shvatiti. Teško je to shvatiti, ali to je stvarnost. E, problem je okupacija. Ako možemo završiti okupaciju, ako se Izrael okre, e, odrekne okupacije, onda će mnogo bolje živjeti. Sam Izrael će mnogo bolje živjeti i moći će preživjeti ovu situaciju i prosperirati među susjedima i među prijateljima. I upravo je to ono što mi želimo. Postavljeno mi pitanje kako definiram palestinsku situaciju, odnosno i poziciju Hezbollah. Pa da, mi smo priznali državu Izrael i to prije Osla, znači 1993. Dakle, jasno smo rekli, priznajemo državu Izrael i od tada radimo, surađujemo sa državom Izraelom u sigurnosnom smislu, razvijamo dakle, tu suradnju maksimalno i sve do današnjeg dana. Potpisali smo više od 20 sporazuma u tom području. Dakle, više od 20 sporazuma i mi smo ispunili sve ono što smo preuzeli tim sporazuma. A što očekujemo država Izrael? Ništa, odnosno očekujemo da se povuče i sa teritorija koja je okupirao 1967, znači zapadna obala, e, Jeruzalem i Gaza. i nakon toga ćemo pisati mirovni sporazum. Mi smo spremni na koegzistenciju, na suživot e, jedni uz druge sa državom izrael Mi s time nemamo problem, mi njih jesmo priznali i nastavit ćemo i dalje tako. Samo Izrael mora priznati državu Palestinu. Palestinu i pravo Palestinaca na samoodređenje i na neovisnost. Naime, bez toga nemamo jednadžbu, odnosno imamo jednadžbu koja to nije. Ne možemo mi neprestano priznavati državu Izrael, a da ona ne prizna državu Palestinu. Ne možemo održavati, odnosno ispunjavati svoje obaveze e, proizašle iz sporazuma potpisane s Izraelom, a Izrael ništa od toga ne e, poštiva, dakle ništa ne ispunjava. Takva se situacija više ne može e, nastavljati i upravo zbog toga mi razgovaramo i svima to govorim, razgovarali smo s Federico Magarini, rekli smo šta tražimo, tražimo da nas Izrael prizna i da ispunjava sve ono što je potpisao da će ispuniti od Osla do danas. A ako nema spremnosti kod njih da e, se e, kreće prema e, rješenju od dvije države, onda stavimo to na stranu i govorimo o poštivanju već potpisanih sporazuma između Izraela i Palestine. A za to nam treba treća strana, trebate nam vi. Trebamo vas kako biste pratili E, e, provedbu i poštivanje sporazuma koje smo Izrael i mi potpisali, pa će se vidjeti tko ispunjava svoje obaveze, a tko ne poštuje ono što je potpisao. Pa to je važno, a vrlo je jednostavno. Dakle, mi smo oni koji from the territories that were occupied in 67 being you know mi smo oni koji dakle zagovaraju e, inicijativu e, da se govori o, golanskoj e, visoravni e, ako se prizna novi status onda će svi u Palestini priznati Izrael i uspostaviti diplomatske odnose sa Izraelom dakle mi palestinci ne Izrael nego mi E, e, promičemo arapsku mirovnu inicijativu i to posvuda, a e, Izrael to ne radi. Mi smo u potpunosti iskreno i ozbiljno predani tom sporazumu i uspostavljanju novih normalnih odnosa sa Izraelom i samo se nadamo da će Izrael uzvratiti na isti način. Da, imamo problem u pogledu situacije u Gazi. Ja upravo kao osoba iz, u, vladi nacionalnog konsenzusa, dakle kao ministar vanjskih poslova, kao dio e, e, ministara e, kojem na čelu premijer. E, mi imamo problema u Gazi, premda da, mi imamo tamo svoje urede, mi tamo radimo, ali imamo problem sa Hamasom, to treba priznati. Ti problemi još nisu riješeni, to treba priznati zbog miješanja različitih vanjskih faktora, ne nužno unitarnih. E, ja sam uvjeren da kad bi se problemi prepustili samo Hamasu i Fatahu, onda bismo to riješili. Međutim, e, kad imamo druge izvana međunarodne elemente koji se upliču u odluke koje donosi Hamas, koje sprečavaju E, e, situaciju koju bi Hamas sagledavao, situaciju samo sa palestinskog, palestinskog stajališta, tad se tu pojavljuje problem i zbog toga tražimo tih vlada da se prestanu miješati u unutarnje palestinske probleme, da puste palestincima da i sami rješavaju situaciju i znamo da ćemo to vrlo brzo uspjeti ako nam se omogući, vrlo ćemo brzo moći uspostaviti vladu nacionalnog jedinstva. U Dohi Eh, vode diskusije eh, koje održavaju ovu situaciju. Održana su dva kruga, spominje se treći krug koji bi zapravo vrlo brzo trebao održati i vidjet ćemo postoji li ikakva mogućnost da se nadvladaju razlike. Da li ćemo se uspjeti složiti oko vlade nacionalnog jedinstva. Moj je predsjednik, a predsjednik Abbas tu eh, bio sasvim nedvosmislen i jasno rekao da mi tražimo da se ne postavljaju uvjeti, odnosno da se treba e, e, složiti, trebaju prihvatiti vladu nacionalnog jedinstva i trebaju definirati datum e, izbora i predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Jer nama treba obnova legitimiteta naših vođa, a to se može napraviti demokratskim procesom, izborima, mi u to vjerujemo. I moj predsjednik inzistira od prvog dana da se E, vratimo na izbore. On se ne boji demokracije, ne boji se izbora i sam je rekao, a to je zapravo čudno, <laughs> neobično za jednog e, vođu na Bliskom istoku, e, da će on omogućiti, dozvoliti novom vodstvu da preuzme e, funkcije. To je, to je tip vođa koje treba osnaživati, a ne ih slabiti. To što je rekao je vrlo važno, no već posljednjih deset godina, otkad je Netanjahu došao na vlast u Izraelu, je uporno namjerno slabljenje pozicije predsjednika Abasa, e, dovođenje njega u neugodnu situaciju pred vlastitim ljudima. Dakle, on govori o pregovorima, on govori o okončanju bilo kakvog nasilja, a Izrael istovremeno e, ga slabi i pokazuje da takav poziv na pregovore ne vodi ničemu, da ne, vodi, ne dovodi ni do kakvih rezultata i oni na neki način zapravo pomažu ekstremistima, uključujući Hamas u njihovim pozivima na naselje i na vojni sukob. Imam li još pet minuta možda? Još dvije minute, u redu. Kad govorimo o naseljima, Oni policija naseljavanja se ne odnosi, politika naseljavanja se ne odnosi samo na e, konficiranje e, zemlje, ne odnosi se samo na izgradnju naselja i dakle stambenih jedinica za e, doseljenike. politika naselja je jedna, jedno grupno nastojanje da se konfiscira zemlja E, izvornog stanovništva i da se dovede nekoga izvana doseljenike koji će tu e, živjeti umjesto onih koji su izvorno tamo. I to je potpuno kršenje ženovske konvencije, međunarodnog zakona. Do, u jedini narodi, odnosno Vijeće sigurnosti su donijeli tolike rezolucije o tome. Kad, dakle, E, e, govorimo o naselju, govorimo o cijelom pothvatu, oni koji ih grade, oni koji promiču takvu politiku, oni koji donose zakone, oni koji ih štita, oni koji ih financiraju. Dakle, sve je to tamo uključeno. Ako su prema međunarodnom zakonu naselja E, nezakonita, onda su i doseljenici nezakoniti, onda su i njihovi proizvodi nezakoniti, pa to je sasvim očito. Ako je samo nasilje nezakonito, onda je sve ono što dolazi iz njega e, također, uključujući dakle proizvode, također E, nezakonito. I ovdje govorimo o tome da, se, e, da ih se označava samo takve proizvode. Dakle, ništa jače i snažnije od toga nego samo da bi europski potrošači bili svjesni porijekla e, tih proizvoda. To je jednostavno, a mislim da je to vrlo važno kako bi ljudi mogli shvatiti što, znati što zapravo kupuju i što troše. Jer to je doista rezultat potpunog kršenja međunarodnog prava. Što se tiče granica, da mi smo imali otvorene granice, imali smo mobilnost e, među Izraelcima i Palestincima. Prije dosta godina postojala je mogućnost, perspektiva e, e, pronalažena rješenja. Međutim, tada se krenulo sa ograničavanjem mobilnosti palestinaca, spostavljanje više od 600 kontrolnih točaka i prisiljavalo se nas, odnosno prisiljava na se da nosimo dozvole. Evo ovakve, dakle, da bih uopće mogao nekuda ići. Ja to moram imati. Dakle, e, izraelska vojska nam omogućuje kretanje s jedne točke na drugu samo sa ovakvom dozvolom. Evo tu vidite moju sliku, moje ime i tu onda vidite točno E, tko sam kada sam e, izašao, odnosno e, kamo mogu otići, u kojem času, u koje vrijeme. Dakle, to je situacija u kojoj živimo. A ipak kad mi kažemo da se želimo vratiti u normalnost gdje možemo imati suživot sa Izraelcima, onda tu neko postavlja pitanja. Dakle, mi želimo suživot pod istim uvjetima gdje smo jednako slobodni kao oni, gdje imamo pravo kretati baš kao i oni. Ne u situaciji u kojoj postoje ceste samo za njih i ceste e, za nas. Autobusi postoje samo za Izraelce i oni za Palestince. To me podsjeća na situaciju u Južnoj Africi prije mnogo godina a mi se ne želimo e, vraćati u takvu situaciju, ne želimo je ponovo imati. Važno je da za svakoga i za sam Izrael, Izraelce, ako se žele riješiti tog problema, e, trebaju se riješiti okupacije i trebaju e, se riješiti onoga što okupacija donosi, a to je uvijek iznova nova vržnja i nova krvoprolića, a to je vrlo loše. Ako se ikoga ili išta može e, kriviti za ovu situaciju, onda je to okupacija. Ne krivim jednu konkretnu osobu, nego sustav okupacije, sustav koji nas uništava. A kad kažem nas, e, po to mislim i nas palestince i nas izraelce. Dakle, sve nas to uništava, a mi moramo surađivati, zajednički raditi kako bismo osigurali bolju budućnost e, nastojeći, odnosno ukinuvši tu okupaciju. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Hvala vama, gospodine ministre. Hvala vam na zaključcima koje ste iznijeli. i ponavljam kako je doista vrlo važno e, bilo čuti e, vaše stajališta, vaše viđenje situacije na Bliskom istoku upravo u ovaj današnji dan. Da kako čuli smo i ovim dugotrenim nastojanjima za pronalaženjem zajedničkog rješenja, sve od e, Osla. Gospod Brget je htio nešto reći, ali bojim se da ste stigli malo prekasno. Ja sam upravo htio zaključiti. E, dakle ljudi su već postavljali pitanja. Evo dobro, 30 sekundi molim samo da pozdravim ministra e, i da izrazim žaljenje što je došao ovdje e, spominjati intifadu na ovaj u situaciji ovog krvavog uskrsa. Zahvaljujem još jedan put ministru i objavljen da će sljedeća sjednica AFETA se održati 4. travnja. Kao što ste već čuli od našeg predsjednika, danas poslije podne neće biti sjednice. Hvala.